kada onamo odem. Evo došli smo do kraja e, ovih pitanja, dali ste nam potpune odgovore. Ako želite, imate na raspolaganju pet minuta za vašu završnu izjavu. E, znači, ne morate potrošiti svih pet minuta, ali imate na raspolaganju pet minuta ako mislite da ste nešto propustili. pa mislim da smo svi već pomalo umorni nakon tri sata i to je prirodno, to je ljudski. Pa stoga samo nekoliko završnih riječi. Nekoliko ljudskih riječi. Sve što sam vam rekao bilo je iskreno i otvoreno. Ako mi poklonite povjerenje e, i potvrdite me na ovome mjestu, to će biti temelj naše suradnje. Dakle, iskreni, otvoreni razgovor kao da smo svi članovi iste obitelji. Jer ono s čime se suočavamo su golemi izazovi. Profesor je rekao prije nekoliko trenutaka da ne bi htio biti na mom mjestu. Međutim, ja sam ušao u politiku sa strašću da služim drugima i zato eh, sam i preuzeo ovaj izazov. Ja se osjećam parlamentarcem i postupak koji je pokrenut eh, temeljem izbora u svibnju vjerujem da uvelike poboljšava ulogu i ugled parlamenta i komisije u očima naših državljana i e, ovo saslušanje danas je dio tog procesa Unatoč e, činjenici da jesam pomalo umoran, vrlo mi je drago što sam danas ovdje, jer ovo je demokratski postupak koji je vrlo vrijedan za politiku općenito. Poruka koju šaljemo našim građanima jest da nismo ovdje samo kako bismo se jedni drugima svidjeli, kako bismo se ulagivali, kako bismo si davali komplimente. Već e, ovdje e, vodimo politički dijalog. Rekao sam da se ne slažem s nekima od vaših komentara, ali nastojimo iznaći rješenja i to je onaj, ona osnovna korist koju imamo od ovog postupka koji je pokrenut u svibnju i to nam treba kako bismo vratili povjerenje u Europu. Svi se moramo založiti da vratimo to povjerenje. Na kraju i ja sam mnogo naučio iz ovog razgovora, ali mnogo toga još moram naučiti gospodin Sorenson i njegov tim, osoblje moje glavne uprave, uvelike me informiralo, e, praktički nismo spavali proteklih 14 dana, ali informirali su me o općenitim stvarima, o okvirnim e, stvarima, a sada je vrijeme da se pozabavim pojedinostima. Budete li poduprijeli moju kandidaturu, radit ćemo zajedno i zajedno ćemo nastojati provesti svoju viziju kako bi Europa ostala glavni donator koji će nas sve učiniti ponosnima što smo europljani. Hvala vam lijepo gospodine Stilianides na vašim završnim riječima. Zaslužili ste svoj odmor. Slijedom naših pravila predsjednica i koordinatori će se sada sastati u ovoj istoj prostoriji e, i molim zato sve koji neće sudjelovati u tom evaluacijskom sastanku da sada napuste ovu prostoriju. Dakle, evaluacijska pisma nakon toga će biti posla na konferenciji predsjednika i oni će odlučiti o glasovanju o komisiji u cijelosti. Zahvaljujem svima, zahvaljujem prevoditeljima i zahvaljujem zahvaljujem na strpljenju jer smo trajali duže nego što je predviđeno.